Uvaženi kolegi. štovani kolege, za mene je ovo velika privilegija i veliki užitak što smijem supredsjedati našom sjednicom posvećenom stabilnosti ekonomskoj kooperaciji i koordinaciji kao i upravljanju Evropskoj uniji, unijom. Prvo bih željela izraziti dobrodošlicu svim predstavnicima nacionalnih parlamenta kao i članovima Europskog parlamenta. Posebno hvala gospođi Tyson što je prihvatila poziv na sudjelovanju za sudjelovanje u ovom našem sastanku. Mi ćemo se dakle, kao što znate, posvetiti zapravo političkom ciklusu Evropskog semestra 2018. I naš cilj je zapravo raspravljati o političkim prioritetima tog ciklusa kako je to navedeno u godišnjem pregledu rasta Europske komisije. Ishod ove naše rasprave bi se mogao odraziti zapravo u izvješću na vlastitu inicijativu kojeg pripremaju odbori Econ i Employ u Europskom parlamentu u kojem a generalni nacrt onog što oni rade ćemo danas čuti na današnjem zasjedanju. Htjela bih se ispričati u ime gospodina Gortjerja, predsjednika odbora Ekon, koji je imao sastanak koji nažalost traje malo duže, pa će nam se pridružiti što prije bude mogao kako bi sa mnom e, supredsjedao današnjim sjednicom. Izaslanstva su pozvana da podjele i razmjene svoja iskustva o upravo ovom zapravo potrebnom za užom ekonomskom koordinacijom i stabilnošću, a zatim da vam kažem još nekakva naputke čisto tehničke da znate kako će sastanak izgledat. Dakle, ja vas lijepo molim da kad se budete javljali za riječ, pazite na vrijeme, jer kao i obično mi ćemo učiniti sve što možemo da damo, omogućimo svakom ko želi govoriti da i dobije riječ i izrazi svoje mišljenja, čak i ako imamo vrlo ograničeno vrijeme sastanka, ali s obzirom na veliki broj sudionika koji žele govoriti, molimo vas da imate razumijevanje za to da neće bat za svakog moguće dobiti riječ Zbog toga isto tako vas i lijepo molim da svoje javljanje za riječ ograničite na maksimalno dvije do tri minute. Evo vidite ovdje imate sat na velikom displeju i tu vidite kako vrijeme teče. Ovisno o tome kako se rasprave budu razvijeli možda ćemo morati malo malo se zapravo uskladiti sa daljnjim dnevnim redom jer znamo da svi imamo kasnije sastanke. Na svojim klupama ste nasli kartice koje treba dignuti jer time indicirate da se javljate za riječ. Dakle, ako to želite, dignite ih, onda ih pred, samo predajte ovim našim službenicima koji hodaju po dvorani tako da znaju da ste se javili za riječ. Općenito govoreći pokušat ćemo podijeliti vrijeme na sljedeći način za govore. Po tri člana nacionalnog parlamenta, onda jedan zastupnik Europskog parlamenta i tako dalje. A inače, ako to trebamo promijeniti, tu formulu za vrijeme rasprava, mi ćemo to učiniti ako je takva situacija. Svjesni smo odgovornosti koju bugarsko predsjedništvo nosi, pogotovo i kako to izgleda i sa, pa, u suradnji s parlamentom ovo doba prepuno izazova i teških događaja. Naravno, to je i vrijeme kada se Evropska unija mora snositi punu odgovornost pred svojim građanima. S obzirom da se trenutno javne financije poboljšavaju, situacija s dugovima se poboljšava, a čak je i stanje zapošljavanja došlo do onih razina prije krize, Moram vam reći da je krajnje vrijeme da Europski parlament pozove na politike koje govore o napretku i poboljšanju zapravo i cijelog administrativnog, upravnog, ali i političkog okruženja. Dakle, smanjenje kompletnih nejednakosti svih i poboljšanje općenite atmosfere. Mi ne bismo dalje htjeli gubiti vrijeme i odmah riječ dati gospođi Tyson, Marijan Tesen, Evropskoj povjerenici za zapošljavanje, socijalna pitanja, e, vještine i mm, radnu mobilnost. Gospođo Tajsen, imate riječ. Hvala. Dakle, članovi parlamenta, dame i gospodo, dragi su predsjedatelji, za mene je istodobno i čast i užitak obratiti vam se danas. Čast zato što Europski parlament kao i nacionalni parlamenti igraju ključnu ulogu u reformiranju i poboljšanju naših gospodarstava i naših društava. I samo zajedno možemo uspjeti. A veliki užitak mi je zato što nakon toliko godina krize lijepo je biti u stanju da vam donesemo dobre vijesti. Rast e, je otišao u vis u svim našim zemljama članicama, investicije se oporavljaju, a u Europskoj uniji je ponovno zaposlenost narasla na predkrizne razine. međutim, još uvijek nismo riješili sve posljedice e, tih kriza. Još uvijek se bavimo različitim ostacima dugova e, javnog sektora. Više od 18 milijuna ljudi i dalje traži zaposlenje, a oporavak nije jednak u svim zemljama članicama. E, glavni cilj ove komisije je da osiguramo da se današnji obnovljeni rast doista bude sve uključujući i da bude održivno dugoročno gledano, da očuvamo konvergentnost Evropske unika te da naše gospodarstva i društva budu pripremljena iskoristiti svaku šansu i nositi se sa svim izazovima koje nam donose razvoj tehnologija i globalizacija. Kao predsjednik kako je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao, vrijeme je da napokon popravimo krov dok nam dok nas sunce grije. Dragi članovi i zastupnici parlamenta, Danas pripremamo izvješća, specifična izvješća po zemljama za objavljivanje koje je predviđeno 7. svibnja. To je zapravo analitički pregled onih specifičnih i specifične smjernice za pojedinu zemlju koju ćemo, kao što smo rekli, prezentirati i objaviti u svibnju. Izvješća analiziraju gospodarsko i socijalno stanje u zemljama članicama i procjenjuju također napredak koji je postignut, pogotovo u implementaciji preporuka iz prethodnih izvješća specifičnih po zemljama. A ja bih sada voljela sad s vama podijeliti zapravo ključne poruke koje se odnose na čitavu Europsku uniju. Prvo, treba vremena da se izvrše i provedu reforme. Međutim, mi se krećemo u pravom smjeru. Od početka semestra 2011. godine zemlje članice iskazale su barem neki napredak u više od dvije trećine svih preporuka a u više od četvrtine slučajeva smo vidjeli čak bitan napredak ili punu primjenu e, preporuka. Drugo, konvergentnost koja, koja je za vrijeme krize zapravo bila u jednoj stalnoj regresiji se ponovno oporavila i napreduje. Zatim imamo pozitivne prognoze rasta za većinu zemalja članica, međutim nema tu prostora da se sad zavalimo i budemo mi inertni u svom zadovoljstvu, zato što se paralelno s tim i nejednakost među zemljama članicama povećala. I ako to ne budemo promijenili, to će biti jedan veliki, veliki izazov za održivost našeg ukupnog rasta i našu koheziju. Zatim treće, ukupna izloženost banaka počela se smanjivati u gotovo svim državama. Profitabilnost se oporavila u gotovo svim zemljama članicama, ali u jednom dobrom dijelu zemalja imamo visok privatni dug koji dalje se nastavlja ugrožavati jednu ravnotežu i dobru bilancu banaka kao i velike investicije. A u nekim zemljama imamo isto tako velike zalihe loših kredita koji se ne mogu naplatiti. Zatim četvrto bi bili uvjeti na tržištu rada. Oni se poboljšavaju, ali naš posao daleko da bi bio gotov. Zatim, nezaposlenost i rizik od sigurnosti se umanjuju i povlače, ali i ovo što imamo danas, pokazatelji su još uvijek puno prevelike u dobrom dijelu zemalja članica. U nekim slučajevima čak je rizik nezaposlenosti i plaće čak stagniraju, to su oni jako dobri primjeri. I pogotovo u eurozoni, u tim dijelovima Europske unije i ostali izgledi gospodarski zapravo su porastu. Međutim, možda je najvažnija poruka ovog semestra da je gospodarski rast i socijalni napredak idu uvijek ruku pod ruku. Investiranje u ljude potiče gospodarski rast. Istodobno, nejednaka društva koče razvoj i rast dugoročno gledano ne možete ostvariti jedno bez onog drugog. I to je politički, gospodarski i socijalno mora ići zajedno i da bi bilo održivo i zbog toga je nada sve poželjno. Prema tome, to je razlog zašto smo tijekom čitavog ovog mandata komisije e, učinili sve kako bi semestar i naša politika postajala što socijalnijom. Međutim, ove godine smo došli do ključne godine. Mi smo naime nedavno objavili stup socijalnih prava, kao što dobro znate. Vijeće, parlament i komisija su to zajednički učinili. To je, taj stup je politička obveza koju smo preuzeli kako bi razvili jaku e, socijalnu Europu jer je to po našem dubokom uvjerenju jedini način da krenemo napred. Dakle, to se temelji naravno na socijalnim načelima i odrađivanju poslova gdje god je to potrebno. Međutim, socijalni stup ovisi o naravno o onom omjeru u kojem mi to implementiramo na europskoj razini, ali i posebno na nacionalnim razinama. Nakon što smo to objavili, počeli s tim raditi ove godine, načela tog stupa su kompletno ugrađena u naš semestar i politiku našeg semestara. Mm, za bolju implementaciju smo razvili takozvani socijalno eh, indikator, scoreboard sa 14 indikatora koji nam pokazuju kako mi zapravo napredujemo implementaciju implementaciji socijalnog stupa. Mislimo da će taj scoreboard igrati jednu vrlo važnu ulogu u predstojećim eh, izvješćima, specifičnim izvješćima po zemljama. Gledajući na naše analize koje smo do sad proveli, dame i gospodo, vidimo da su to četiri načela koja se uvijek iznova vraćaju kroz sve naše preporuke. Prvo, fiskalna politika ne bi se trebala samo fokusirati na e, omjer duga, nego je i bitna, dakle, i kvaliteta duga. Porezi moraju biti pogodni i moraju pomagati rastu i moraju poticati gospodarski rast. Drugo, u investiranje u ljude je od ključne važnosti. Samo visoko educirana vješta radna snaga može preživjeti sve uvjete ovog tržišta rada koji se jako brzo mijenjaju. I samo takvi ljudi su u stanju preći i proći kroz onu bolnu tranziciju koja je sve češća i brža u nove tehnologije. Zatim, trebali bismo poticati više investicije, pogotovo javne investicije, jer investicije i javne investicije su još uvijek preniske i zbog toga su i razine BDP-a niske. I četvrto, stopa rasta pridonosi ekonomskom oporavku, smanjuje nejednakosti u društvu i povećava ukupni standard življenja našeg građana. Naravno, oni postojeći mehanizmi koje imamo su bitni da bismo to postigli i da bismo postigli jasno sve ovo navedeno, ali naravno potrebno diferenciranje plaća. Jasno, to podrazumijeva da na temelju preporuka specifičnih po zemljama i promjenimo i unesemo velike izmjene u način proizvodnje i produktivnost. Naravno, nije jednostavno tako jednostavno popraviti krov, mi to svi znamo. Jer vidite, članovi ovog e, doma očekuju minimalne troškove za to, zatim žele taj teret rasporediti vrlo pošteno među svima i željeli bi da se čuje i glas široke javnosti. A mi očekujemo da ćete vi jasno e, iskusiti i u cijelosti doživjeti i koji su to i shvatiti benefiti dugoročno gledani te velike tranzicije i reforme. Vidite, mi se sad suočavamo sa sljedećom fazom europskog semestra – kao i prošle godine imat ćemo jako puno vremena za rasprave s nacionalnim vladama i općenito javne rasprave u svim našim zemljama članicama, jer nam to jako pomaže ne samo da budemo precizni u analizama, nego nam je omogućuje vođenje dijaloga i postizanje jednog općeg zajedničkog razumijevanja. Europski parlament i nacionalni parlamenti u zemljama članicama su vitalni partneri u tom dijalogu kojeg moramo voditi. Kao i pretaklih godina, više članova naše kolege povjernika, uključujući i mene, putovat ću zemlje članice kako bi raspravljali sa, na rezultatima naših analiza sa našim e, pandanima u nacionalnim parlamentima i nacionalnim vladama i općenito političkom javnom životu. Vidite, Izvještavanje po zemljama je taj početak od kojeg krećemo. Osobno ne mogu uopće dočekati već od nestrpljenja da počnemo sa tim radom na ostvarivanju naših dugoročnih ciljeva. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepo. Gospođo Tajsen, evo tu je bilo nekoliko nevjerojatno važnih i vrijednih izjava. Naravno, svi se slažemo o tome da je to zajednička misija pred nama. Naš sljedeći govornik je gospodin Kristof Hetman, izvjestitelj za Europski semestar 2018. u ime odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta. Gospodine Hetman, imate riječ. Hvala vam lijepo. I ja se izuzetno radujem ovoj mogućnosti koja nam je ukazana da razmijenimo misli s gledajući na porast gospodarskog rasta. Nakon svega što je rekla gospođa Tyson, za, možemo samo i želimo komisiji zahvaliti na ovom gospodarskom porastu. Jasno, i ovom službenom otvaranju europskog semestra za 2018. posvećenom bolje gospodarskoj koordinaciji unutar Europske unije. O tome ste i govorili, gospođo povjerenice. Govorili ste o tome da je jako bitno da nacionalne ekonomije Europske unije nastave ovim tempom kojim su krenuli jer su rezultati jako dobri. Nezaposlenost e, se smanjuje, gospodarski rast e, se povećava i kad pogledamo samo makroekonomske indikatore, sve dobro izgleda, ali kad pogledamo i drugu stranu medalje, onda to baš i nije tako sjajno. Jer unatoč svim signala mi smo svjesni, a ako to nismo moramo se barem osvijestiti koliko puno toga je još pred nama. Posebno moramo paziti na to da se nezaposlenost mladih koja je još uvijek e, održava na jednoj uznemiravajućoj, nepodnošljivo visokoj razini. Dakle, u prosjeku 13% diljem Unije. Mi znamo isto tako da mnogi mladi nisu ni u kakvom školskom ni edukativnom programu i ni profesionalnog ni bilo kakvog obrazovanja i da su zapravo bez šanse za uključenje u tržište rada. Mislim da je ukupni proces europskog semestra da bi bio uspješan moraju se dvije stvari ispuniti. Prvo, reforme moraju biti dugoročne, a zemlje članice moraju preporuke specifične po zemljama doista provesti. Nažalost, razina provedbe nije nimalo zadovoljavajuća. Pogledamo recimo sad preporuke za 2016. koje smo dobili prema specifičnim izvješćima po zemljama. E, niti, dakle, jedva 2% svih preporuka je kompletno provedeno a neprovedeno ili vrlo ograničeno implementirano je čak 55% svih preporuka bilo. Pa se onda postavlja pitanje zašto je to tako. Neki kažu da je to jedan institucionalni problem zemalja članica jer se jednostavno provedbene mogućnosti nisu dovoljno velike zemlje nemaju kapaciteta za to ili neki kažu da neke zemlje članice pokušavaju razviti vlastitu nacionalnu strategiju i jednostavno po njoj postupati. Onda se postavlja pitanje jesu li te nacionalne strategije u skladu s onim što komisija radi na razini Unije i mislimo da zaista nije sve savršeno kad to bolje pogledamo. Neki također tvrde da su reforme koje su potrebne i predviđene previše ambiciozne za razinu do koje je njihova zemlja došla. Zbog toga je ovaj dijalog kojeg je povjerenica spomenula jako, jako bitan. Jer mi moramo pronaći, utvrditi gdje je problem, gdje zaostajemo i onda zatim početi dosta pragmatično rješavati te probleme. A da budemo do kraja pragmatični, za to je bitno i odrediti ciljeve koji su dovoljno realistični. 2016. je na socijalnom samitu u Göteborgu je inauguriran treći socijalni stup – Kazano je tada da je jedan u cijelosti funkcionalno unutarnje tržište kao usput bude kazano kao jedan kompletno funkcionalan socijalni sustav, jednako tako važan i to ruku pod ruku ide s tim i mora funkcionirati. I to je upravo bitno i za gospodarsku koordinaciju. I upravo kod onih zemalja koje su u svojim reformama jako znapredovale, mora se učiniti nešto i na socijalnoj strani. Produktivnost je sjajna, povećanje produktivnosti, ali s tim pod ruku mora ići povećanje plaća, boljitak života za naše radnike, građane, kao i jačanje socijalnih davanja. Zašto je socijalni stup tako bitna dimenzija za europski semestar i uniju? Imamo naime problem da se to recimo, to je Eurostat utvrdio kod svojih anketa, da je to jako bitno za veliki dio građana. Naime, utvrđeno je da je upravo u krizama i nakon kriza došlo do povećanja nejednakosti među plaćama i statusu rad, naših građana u velikom broju zemalja članica. Dakle, imamo problema i sa nepravednim i nejednakom preraspodjelom dobara u društvu. I to i kod isplate plaća i kod drugih problema koji se u okviru te nejednakosti pojavili, kažemo da je to možda posljedica, te velike razlike koje nastaju, da je to možda posljedica i velikih razlika koje postoje i ne samo između starih i novih zemalja članica Europske unije, nego i zato što dolazi do velikih jazova i podjela u društvu i unutar samih zemalja članica. Povećavaju se razlike među regijama u pojedinim zemljama i povećavaju se neizmjerno e, razlike između onih jako bogatih i siromašnih. Siromašni su sve siromašniji, bogati su sve bogatiji. Taj porast tih razlika moramo spriječiti. Ne možemo dozvoliti da se jedan mali broj neizmjerno bogati, a veliki broj građana postaje jako siromašan. Prema tome, instrumenti koji su potrebni da se te nejednakosti premoste su sigurno spadaju u područje kohezijske politike i kohezijski instrumenti su nešto što moramo očuvati i u sljedećem financijskom, višegodišnjem financijskom okviru, dakle to se ne smije ni u sljedećem proračunu Europske unije smanjiti. Jer nemojmo zaboraviti da politika se mora zapravo e, smanjiti se birokracija, administracija, da se mora više približiti građanstvu, da mora biti transparentnija i da mora biti konkretnije pomagati ljudima, što znači i intervenirati na tržištu rada i sudjelovati u boljoj i jačoj edukaciji i stručnom usavršavanju, u šta naravno spada i razvoj posebno digitalnih vještina. Zato što mi znamo da 90% radnih mjesta danas pretpostavlja digitalne vještine, a mi znamo koliko je veliki udio onih koji time ne raspolažu. Prema tome, ako želimo veći rast i manje nejednakosti, im se moramo pobrinuti da se ljudi zato kvalificiraju dodatno za tržište rada. Mi moramo otvoreno kazati da u gotovo svim regijama Evropske unije postoji nedostatak stručnih snaga za to, ali čak i u onim regijama gdje imamo jako visoku nezaposlenost, s jedne strane, s druge strane veliki problem znači dovoljno kvalificirane radnike za poslove pogotovo zato jer im nedostaje digitalnih vještina. Zatim, da bismo poboljšali produktivnost generalno, moramo e, se oslanjati i poticati malo i srednje gospodarstvo, jer oni su onaj glavni motor koji pokriče društvo. A da bi oni uspjeli, moramo im jasno administrativne troškove smanjiti. I tu je bitna opet kohezijska politika i kohezijski fondovi. Jer ne smijemo se samo Osmjeravati prema poduzećima koja su inovativna i poticati inovativnost, da, ali i sva ona druga poduzeća, mala i srednja, kojima treba povećati produktivnost. Dakle, pojačati tu konjunkturu, kako ćemo to postići, tako da ćemo investirati u nove, u razvoj novih usluga, novih proizvoda. A zatim još jedan vrlo važno težište, to je pitanje demografije. Pitanje za starosti našeg stanovništva, starenja stanovništva i odljeva mladih ljudi. To se ne odnosi samo na izolirane, daleke regije, nego se čak odnosi i na urbane sredine. Mi smo, recimo, znamo da e, nastaju oko posebnih škola neke regije, tu se ljudi daseljavaju u nekim centrima, ali s druge strane nije samo pa primijetili smo da bijeg stanovništva nije samo zabilježen u ruralnim i udaljenim sredinama, nego čak i u dobrom dijelu urbanih. Zatim, moramo uskladiti mirovinske sustave. I to tako što će se uskladiti i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje pogotovo za obavezni stup i moramo osigurati da naši umirovljenici kasnije mogu živjeti životom dostojnog čovjeka. Teško je to sve skupa svesti na isti nazivnik, teško je to sve skupa pod isti kišobran dovesti i to paralelno na svim tim područjima raditi. Međutim, u tome moramo uspjeti i mislim da je to upravo onaj glavni signal koji se treba poslati zemljama članicama i našim građanima. Hvala lijepo gospodine Hetman. Naravno, ja bih vas opet željela podsjetiti sve naše govornike da imaju do vremena do pet minuta kako bi bili feri pošteni prema svima. A sada riječ ima gospodin Hjuba je izvjestitelj za Europskog parlamenta o europskom semestru, o koordinaciji ekonomske politike i najviše na pet minuta. Oui, merci beaucoup, madame la... Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, srdačan pozdrav svima, dobrodošli u Europski parlament. Nastojat ću se držati e, vremena koje ste mi dodijelili, kao što su rekli i govornici prije mene. Jako mi je drago što možemo pozdraviti gospodarski oporavak nakon krize. Taj je oporavak još uvijek dosta skroman, ali ipak e, se širi diljem e, eurozone. Činjenica jest, međutim, da porast makroekonomskih e, pokazatelja ipak ne sprečava ujedno i porast razlika između siromašnih i bogatih i ne dovodi do konvergencije između država članica. Upravo zato izuzetno je važno imati na umu tekst o kojem će se, nadam se, glasati, ako se on izglasa u srijedu, u odboru za ekonomiju i monetarna pitanja, zato što se radi o tekstu koji upozorava na tu situaciju i mogao bi pomoći. Kao što znate, naši građani žele jednu socioekonomsku situaciju koja je zdrava i stabilna. Kao što je rekla gospođa povjerenica, izuzetno je važno da se to postigne, a to se može ako radnici e, imaju vještine koje poslodavci traže i ako mogu računati na dostojno dostojnu plaću za dostojan rad. Moramo kao politički odgovorne osobe reagirati da se provedu promjene koje su u skladu s time. Upravo zato u izvješću u europskom semestru postoji i vrlo snažno važno poglavlje o osnaživanju e, cijelog sektora koji se bavi istraživanjem i razvojem, također i digitalnom ekonomijom s posebnim osvrtom na pomoć mikropoduzećima, e, mladima, s posebnim osvrtom na važnost e, politike, obrazovnih politika kao i osvrtom na e, jasnu održivost e, sustava socijalne skrbi i socijalnog osiguranja. Zahvaljujući tome moći ćemo imati jedan prošireni i solidniji pregled što nas očekuje. Također, jedno, izvješće, jedno poglavlje u izvješću također govori i o javnim politikama koje bi trebale dati snažnu podršku realnom gospodarstvu. Kao što znate, Trenutačno imamo privatne investicije na razini kako smo imale 2008. godine, međutim e, javne, e, javne investicije su daleko ispod te razine. Upravo zato moramo vidjeti na koji način se može pomoći investiciji velikih i javnih projekata, čija će amortizacija biti vidljiva tek kroz određeni e, niz godina. Znate da se vrlo radi o visokim, velikim infrastrukturnim projektima i njihov visoki trošak vrlo često obeshrabi ohrabruje, radi se o projektima koji se provode putem javno-privatnog partnerstva i nažalost taj sustav ne funkcionira onako e, na način koji bi dao e, optimalne rezultate. Također, e, moramo raditi na fiskalnoj harmonizaciji na razini Europske unije kako bi se spriječila nelojalna konkurencija, kako bi naši građani države članice imali koristi od toga i kako bi se spriječilo odlazak poduzeća iz jedne zemlje u drugu u potrazi za poreznom povoljnijom klimom, odnosno za poreznim oazama. Također, imali smo prilike vidjeti e, u zadnjem izlaganju gospodina Dragija, e, gdje se govorilo o tome da treba stvoriti gospodarsku klimu koja će pomoći razvoju poduzeća. Meni se čini da je, su neke od njegovih izjava zaista izjave koje idu u pravome smjeru. Što se tiče nacionalnih proračuna. E, izuzetno je važno da i na nacionalnoj razini, a isto tako i da proračun na razini Europske unije bude takav da da osigura održivost. Vezano uz preporuke po zemljama, prvenstveno važno je osnažiti europski semestar kroz veću interakciju između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, ali isto tako treba tješnje uključiti socijalne partnere koji su više manje uključeni u osmišljavanje i e, kreiranje nacionalnih politika, ali isto tako i europske politike. Mi se nadamo da ćemo u srijedu postići jedan zadovoljavajući dogovor koji će ići na korist svim evropljanima. Hvala. Hvala gospodine Baje. Prije nego što dam riječ e, gospodinu Miloševiću, Želim se ispričati u ime bugarskog izaslanstva koje mora otići zato što se moraju sastati sa predsjednikom e, Tajanijem kao i predsjednicom e, nacionalnog bugarskog parlamenta, tako da će oni uskoro otići, a sada, bez daljnjeg odlaganja, dajem riječ gospodinu Ivanu Miloševiću koji je predsjednik odbora za europska pitanja u Hrvatskom saboru. Imate pet minuta, gospodine Milošević, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, zastupnici Europskog parlamenta, dragi kolege. Dozvolite da na početku zahvalim Europskom parlamentu kao i bugarskom predsjedanju EU-om na pozivu da se danas obratimo ovom skupu u ime Hrvatskog sabora. Činjenica jest da svi dijelimo iste preokupacije. To je solidan i veliki gospodarski rast, e, socijalna i gospodarska klima koja potiče daljnji razvoj. Ja ću se priključiti ovoj temi e, sa hrvatske perspektive. Ja dolazim iz privatnog sektora, tako da sam uvijek za smanjivanje birokracije i e, smanjivanje poreza. 150 milijuna eura u odnosu na 13 trilijuna svakako na europskoj razini svakako nije nešto što to čini stvarnim prioritetom. Mi imamo zajedničke strateške ciljeve i postavlja se pitanje na koji način ćemo e, to postići. Istovremeno, porezna reforma u SAD-u imat će globalni odjek. U Europskoj uniji, e, kao i u nacionalnim državama članicama, to ćemo osjetiti i e, natjecanje će biti snažnije nego ikad. To je nešto što će se odraziti na ljude svih dobi, a ne samo za mlade. E, niža razina poreza izuzetno je važna, kao i solidnija gospodarska klima, ali dobro obrazovanje mora biti naš prvi prioritet. Upravo zato moramo uključiti naše resurse na sve obrazovne razine kako bismo i e, javnom i privatnom sektoru osigurali adekvatan radni kadar i kako bismo snažili platforme koje povezuju dva sektora. Izazovi vanjske migracije dovode do toga da manje razgovaramo o izazovima interne migracije, rizicima koji postoje za budućnost e, stabilnosti EU unije. Ne smijemo dozvoliti da jugoistočna Europa gubi na stotine milijuna mladih, ambicioznih i radišnih ljudi. E, moramo se pobrinuti da postupak tranzicije završi i da krenemo u gradnju prosperitetnih i zdravih društava. Nekoliko riječi o konvergenciji. Ne postoji brza i agilna konvergencija bez odgovarajućih poreznih, e, bez odgovarajućih sektorskih reformi, uključujući i e, reformu kohezijske politike. Kohezijski fondovi moraju se koristiti koristiti na odgovarajući način, moraju se istovremeno pojednostaviti postupci kako bi se povećala apsorpcija fondova, ali istovremeno ne smijemo gubiti na transparentnosti. Ogromna je korist koju možemo imati od apsorpcije sredstava iz kohezijskih fondova, ali činjenica je da je to nešto što ima utjecaja ne samo na zemlje koje su izravni korisnici, već isto tako za e, sve zemlje Europske unije i njihove građane. Strukturne reforme idu ruku pod ruku uz korištenje kohezijskih fondova. Ja osobno vjerujem da se može zapravo povezati također i korist za neto korisnike eh, drugih inicijativa, a ne samo one koji izravno koriste sredstva iz fondova. Upravo zato vrlo je važno da se kreira novi instrument za provođenje strukturnih politika kako bi se istovremeno produbila i Europska i monetarna unija. Promicanje rezultata provođenja kohezijske politike, eh, promicanje korištenja europskih sredstava diljem Europske unije, promicanje prednosti europskog semestra svakako će biti prednost za sve gore navedeno. Ako to ne uspije, uspijemo, bit će mnogo teže pripremiti Europsku uniju za e, loša vremena, e, pripisivat će nam se samo loše stvari, a teško će biti objasniti što je Europska unija postigla dobro. Trebamo međusobno povjerenje. Na kraju želim nešto reći o perspektivi Hrvatske kao najmlađe članice. U protekle dvije godine uspjeli smo postići stabilan gospodarski rast, uravnotoženi nacionalni proračun, a isto tako pada javni dug. E, privatni sektor je na svojim plećima ponio najviše od e, gospodarskih gospodarske krize e, u smislu pada e, profitabilnosti i gubitka radnih mjesta, ali istovremeno uspjeli smo ostvariti određeni oporavak zahvaljujući članstvu u Europskoj uniji, osnažili smo izvoz. Sada je vrijeme da sredimo javni sektor. Naša vlada je od prošle godine krenula sa skupom brzih i hrabrih reformi. Ako želimo postati članicom eurozone, što je jedan od naših strateških ciljeva, te reforme treba ubrzati i produbiti. To je nešto što nije samo vezano uz provođenje nacionalnih reformi u smislu pripreme za članstvo u eurozoni, već isto tako nešto što nam treba pomoći da e, se osjeti pozitivan efekt diljem Europske unije u e, mojoj državi e, članici nećemo uspjeti postići brzu konvergenciju u odnosu na najrazvijenije države članice niti će Europska unija moći osigurati dugoročni prosperitet za naše građane ako se ozbiljno ne prihvatimo toga posta. Hvala vam, veselim se današnjoj raspravi. Um, Hvala gospodine Miloševiću. Naravno znamo da se gospodarska situacija država članica itekako međusobno razlikuje i to je svakako nešto na čemu svi trebamo raditi. Ja bih sada željela dati riječ gospođi Fabijan Keller koja je predsjednica odbora za financije Francuskog senata. Gospođo Keller, imate riječ. Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, uvaženi kolege. Željela bih pozdraviti gospođu povjerenicu, e, zastupnike u Europskom parlamentu, predstavnike e, nacionalnih parlamenta i posebice e, predstavnika Hrvatskoga sabora. Zahvaljujem im na izlaganjima, a ja bih sada željela reći nešto s gledišta jednog od nacionalnih parlamenta parlamenta. Jako mi je drago što ova razmjena mišljenja između zastupnika nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta e, se zaista odvija u smislu produbljivanja europskog projekta. Ja sam predstavnica Francuskog senata, e, to je e, kao što znate jedan od domova Francuskog parlamenta, među ostalim zadužen je za koordinaciju rezultata europskog semestra, a isto tako u sklopu zakona o programiranju javnih financija od 2011. godine pratimo na koji način se odvija taj projekt i isto tako mi smo ti koji pratimo zapravo koordinaciju rezultata nacionalnog zakonodavstva u kontekstu europskog semestra. Ono što je izuzetno važno jeste da se europski mehanizmi e, provedu na nacionalnoj razini na adekvatan način. Ne možemo govoriti ni o kakvom napretku na razini Evropske unije da međusobno ne postoji e, suradnja s nacionalnim parlamentima. Mi smo ti koji e, osiguravamo legitimitet ponekad teških poteza. Mi smo ti koji moramo internalizirati i u svoje proračunske i ekonomske politike smjernice koje dolaze sa razine Europske unije. Upravo zato izuzetno je važno da pratimo napredak. Mi to činimo od 2010. godine. E, moj kolega François Mar i ja smo u Senatu pokrenuli potpis, e, donošenje e, jedne rezolucije koja ide u tom smjeru. Naime, radi se o pružanju potpore europskom semestru kao važnom instrumentu. Međutim, moram reći ovdje jednu stvar, to sam već rekla i prošle godine, da bismo dodatno poboljšali efikasnost našeg međuparlamentarnog konzultiranja i dogovaranja, moramo pokušati osmisliti zaključke ili rezolucije koje se mogu e, donijeti na službeni način i kao takve prenijeti različitim donositeljima odluka na različitim razinama. Moram reći da prioriteti koji nas čekaju 2018. godine su nešto što je jasno. Gospodarski last još uvijek je jedan od prioriteta, iako se javlja u većini država članica još uvijek nije ujednačen. Izuzetno je važno, kao što je rekao gospodin Kristof Hetman, da osiguramo solidan zdrav ekonomski rast, posebice zbog mladih. Gospodarski oporavak nešto je što mora ići ruku pod ruku sa e, uravnoteženom makroekonomskom politikom i bilo je zanimljivo čuti e, koji su ciljevi e, monetarne politike u obraćanju predsjednika Europske središnje banke. Strukturne reforme i politička potpora investicijama također su prioriteti. Oni za nas predstavljaju obvezu zato što se zapravo moraju također provoditi u kontekstu Europske koordinacije. U tom smislu, gospođo povjerenice, analize Europske unije predstavljaju uistinu e, jedan e, neutralni okvir koji omogućuje e, ponovno promišljanje svih ovih politika. U Francuskoj to konkretno znači da se moraju osnažiti poštovanje kriterija iz pakta o stabilnosti i rastu. E, naša zemlja podužala je odgovarajuće napore da bi tome tako bilo i u odboru za financije u Francuskom senatu e, dobit ćemo izvješće kasnije ove godine o ostvarenom napretku. Ja se nadam da će rezultati biti pozitivni i da ćemo sljedeće godine u proljeće e, moći polako izaći iz postupka zbog prekomjernog e, zbog prekomjerne makroekonomske neravnoteže, te da će se mehanizmi nastaviti primjenjivati isključivo preventivno. Poštujući obveze koje smo preuzeli, uspjeli smo doći do situacije u kojoj uspijevamo koordinirati makroekonomsku politiku eh, i ići ruku pod ruku sa ambicioznom ekonomskom politikom, a u smjeru stabilizacije naše države kao jedne od važnih država članica Europske unije. 2019. godina bit će izborna godina za mnoge države članice. 2018. je također vrlo važna godina e, u kojoj se završavaju izborni procesi za neke od država članica, Francuska je jedna od tih. Nadamo se da će pozitivni pomaci na jedinstvenom tržištu e, u kontekstu promjena koji su nastale dovesti do poboljšanja situacije za sve države članice. Na kraju želim reći da je izuzetno važno da se e, ujednači fiskalna politika u Europskoj uniji i da se osnaži borba protiv prijevare i utaje poreza. Gospodin Baje bio je vrlo konkretan u tom smislu. Direktiva o koja je usmjerena zapravo na sprečavanje nenakog oporezivanja e, izuzetno je važna u tome kontekstu. Gospođa e, Pervonš Berez govorila je o njoj e, detaljno i nadam se da ćemo uspjeti ostvariti njezine ciljeve kako bi naši građani imali koristi od tog zajedničkog projekta. 2016. godine smo među ostalim pripremili dokument sa nizom zaključaka koji jasno ukazuju na to u kojem smjeru moramo e, snažnije ulagati da bismo postigli ciljeve. Pritom posebice mislim na ulaganje u istraživanje i razvoj, e, posebice e, mislim na digitalnu ekonomiju i posebice mislim na sprečavanje porezne utaje zbog kojih se gube milijuni eura na razini Europske unije, a isto tako i naši građani i naša poduzeća stavljaju u neravnopravni položaj u Europskoj uniji. Kada govorimo o tim temama, inicijativa ne može ostati isključivo na nacionalnoj razini i upravo zato potrebno je snažnija konzultacija između nacionalnih parlamenata kako bismo na europskoj razini postigli rezultate. Ja sam apsolutno sigurna da svi tu ideju možemo podržati. Hvala na pozornosti. Thank you very much. Zahvaljujem našim uvodničarima. Želim posebice zahvaliti svim predstavnicima nacionalnih parlamenta u ime Europskog parlamenta želim zahvaliti e, svima koji su došli ove godine e, oborili smo rekord, imamo 133 zastupnika iz nacionalnih parlamenata. Mislim da ova konferencija dobiva na važnosti i ja zaista pozdravljam takav razvoj događaja kao i zaista kvalitetan doprinos koji su raspravi dali naši uvodničari. A sada je došlo vrijeme da damo riječ zastupnicima europskih nacionalnih parlamenata. Prvi govornik je gospođa Marija Joao Rodriguez iz Socijalista i Demokrata. Izvolite. Podsjećam vas da imate na raspolaganju tri minute i moramo biti strogi. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Također pozdravljam sve kolege iz nacionalnih parlamenta i ovo je iznimna čast da vas ovdje možemo ugostiti. Ovdje govorim kao izvjestiteljica Europskog parlamenta. Primijetila sam da većina govornika su naglasili da se socijalne nejednakosti povećavaju u Europskoj uniji unatoč svemu što činimo protiv toga. Socijalni stup ili stup socijalnih prava jeste jaka inicijativa e, kako bi se ojačali standardi, kako bismo se uhvatili u košače sa svim socijalnim nejednakostima. Htjeli smo da e, svi mogu e, računati na to da će imati puni pristup socijalnoj zaštiti te pristojne radne E, radne ugovore. I to je zapravo ono ključni element socijalnog stupa. Naravno, to treba provesti diljem svih reke, diljem cijele Europske unije. To treba biti prilika za sve građane Europske unije. To je razlog zašto je važna naša rasprava o europskom semestru. Europskim sestrima treba promatrati kao jednu veliku priliku za socijalnu konverziju. Ovdje smo čuli važne prijedloge, imamo također pokazatelje za mjerenje konverzije. Međutim, pravi test će doći u onom trenutku kada trebamo zapravo ukloniti socijalne neravnoteže. Na isti način kako to uklanjamo ekonomske neravnoteže. Da, trebaju nam reforme, ali trebaju nam i ulaganja. A da bismo imali ulaganja, moramo ići puno dalje, povećati investicijske kapacitete, također kao kada moramo uzeti u obzir i druge izuzete, nacionalne proračune, europski proračun i to je razlog zašto je rasprava o višegodišnjem financijskom okviru sutra vrlo važna, te isto tako moramo i to drugačiji fiskalne kapacitet i eurozoni. To je e, samo tada ćemo postići stvarno ne samo ekonomsku nego i socijalnu konverziju. Hvala. Da, uštedili ste nam čak 30 minuta. Ovo je uistinu oduzoran primjer i za ostale govornike. Sljedeći govornik je Janes Fukans iz e, Latvijskog parlamenta, predsjednika odbora za financije i proračun E, straga zelenih. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovane kolege i kolegice. Moja zemlja, Latvija, pozdravlja i slaže se sa prioritetima politike za razdoblje za 2018. godinu kako su utvrđeni za europski semestar 2018. godine i objavljeni od strane Europske komisije. Europska unija treba nastaviti rad na jačanju e, e, ulaganja, provedbi reformi i reformi reformi fiskalne politike. Naglašavamo pone na eh, potrebu eh, potrebu provedbe reformi koji se različito provodi diljem Europe, a to je ono što je ukazala i komisija u godišnjem pregledu rasta. Stoga mi smatramo da suradnja između europskih institucija te zamalja članica treba biti uječena s ciljem kako bi se ubrzala eh, provedba reformi, pogotovo najprije tamo gdje je napredak bio nedovoljan. E, primjenom reforme možemo postići veći gospodarski rast te poboljšati situaciju na e, tržištu rada. Latvija podržava preporuke Vijeća za e, eurozonu. U tom kontekstu mi želimo naglasiti ulogu jedinstvenog europskog tržišta, uključujući jedinstveno europsko digitalno tržište i stoga mi podržavamo i preporuku za daljni razvoj jedinstvenog e, tržišta Europske unije kako bi se uklonile one preostale barijere koje metaju slobodno kretanje ljudi, roba i e, financija. Nadalje trebamo se podaviti pitanjem interne mobilnosti na tržištu rada. Pone primajući na umu one najmanje razvijena područja i regije Europske unije. Nadalje, rada komisije u pogledu jačanja Europske monetarne urije i mi podržavamo također i rad na akcijskom planu za tržište kapitala kao što bi značila podrška za razvoj regionalnih tržišta kapitala diljem Europske unije te također podržavamo i rad na inovacijama. Primjere s naše strane. Šestog studenog prošle godine ministri financija te triju između baltičkih zemalja potpisali su memorandum razumijevanja o razvojima na regionalnom tržištu kapitala u baltičkom području. Cilj je bio jačati suradnju u pogledu razvoja tržišta kapitala. Nisu usuglasili se raditi zajedno izrađivati i provoditi zajednički pravni okvir za uvođenje novih instrumenata i stvaranja potrebne tržišne infrastrukture. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Sljedeći govornik je saura Petro iz Španjolskog parlamenta. Hvala gospodine predsjedavatelju. Evo nekoliko brzih promišljanja koje bih ovdje htio podijeliti s vama. Dakle, kako kako europski semestar može biti učinkovitiji. Dakle, kada govorimo o europskom semestru, tada uvijek govorimo da planovi za reforme, vladini planovi reformi, te planovi za postizanje konvergencije, da ti planovi također trebaju sadržavati i porezne pokazatelje, to jest pokazatelje koji će ukazivati na dobro porezno upravljanje. To bi bio vrlo važan element jer na taj način bi se fiskalna konvergencija u Europskoj mogla prije postići. Nadalje, po time podrazumijevamo i da se rasprava e, treba mm, voditi i u nacionalnim e, parlamentima, odnosno i da tu zapravo u razvoju treba sudjelovati ne samo vijeće pa Europski parlament i komisije, nego također i e, nacionalni parlamenti je tada bi se moglo lakše izvještavati o postignutim ciljevima u okviru europskog, e, europskog semestra. Potom novo usmjerenje fiskalnog pakta dakle novo usmjerenje kada govorimo o pojedinim zemljama članicama. I tu e, smatramo da zapravo su potrebni jasni srednjoročni ciljevi koji se može mjeriti kako bi se ta fiskalno-politička pravila mogla provesti i njihova provedba provjeriti, također tijela koja bi to nadgledala. Time bismo postigli dodatnu e, dozu demokracije, e, preuzimanja odgovornosti, postizanja ciljeva. I posljednja ideja koju želim podijeliti s vama jest sljedeća. stvaranje e, stvarnih europskih banaka, to je ono što trebamo poticati. To je zapravo onaj put kojim možemo riješiti zapravo ovaj začarani krug privatnog i javnog zaduženja. To bi bio važan instrument kako bismo napokon izašli iz ovog začaranog kruga zaduženja. Hvala. Sljedeći govornik je John Lehart iz Irskog parlamenta pod predsjednik odbora za proračun ALDE. Hvala gospodine predsjedavatelju. Htio bih se osvrnuti na dva elementa. Jedno jest, jest ova zaduženja o kojima je govorila povjerenica. U Irskoj imamo e, situaciji gdje imamo 23 e, tisuće Mm, dužnika, odnosno eh, ljudi koji zapravo u težoj situaciji. Međutim, ono što se, ono što se ovdje događa jeste da eh, fondovi, takozvani vulture fonds, kupuju um, velike, velikim količine tih eh, zadužnica i to po popustima, a ti popusti zapravo nije ono što mogu koristiti i individualni dakle pojedinci. Ti e, fondovi nisu nikako uređeni, zajmove mogu dalje prodavati i e, zapravo mi smatramo da banke trebaju e, ovdje kontaktirati, odnosno ulaziti ne trebaju prodavati eh, preprodat zajmove dalje nove fondove, nego zapravo biti u kontaktu sa pojedincima. Moramo imati na umu socijalnu dimenziju Europe. Ne zaboraviti da iza svakog eh, zajma, iza svakog kredita se nalazi ne samo pojedinac, nego i cijelo obitelj, nego zapravo u većini slučajeva ovdje je riječ o osobama koje mogu izgubiti svoje domove i ne smijemo zaboraviti zaboraviti dodatne troškove koje to može izazvati za e, državu, ali također ne smijemo zanemariti niti e, činjenicu da su pojedinci e, ovdje zapravo pod velikim pritiskom financijskih institucija. Imamo ovdje moj treći stup eh, bankarske unije. To je zapravo sada vrijeme da se eh, da zajedno sa komisijom eh, zapravo jasno se kaže koja je budućnost u kojem smjeru želimo ići. Dakle, ako na neki način možemo zapravo um, utjecati na banke da ne prodaju e, zajmove i hipoteke dalje. To bi već bio veliki korak unaprijed. Hvala. Hvala. Da, znamo da zapravo ovdje zapravo imamo mišljenja koje idu suprotno od onoga što ste vi upravo rekli, to je mjere tu moramo svakako vrlo oprezno razmotriti. A sada gospodin Mar Anguro iz Španjolskog parlamenta, Pučani. Hvala gospodine predsjedavatelju. Htjela bih se osvrnuti na zajedničke prioritete. Ehm, zajednički prioriteti su tema koje se bavimo i u Španjolskoj, konkurentnost, e, socijalna agenda, zapošljavanje, sve su to vrlo važne, e, važna pitanja, ali imamo tu izazove kao što su demografske izazove, a to znači da nam treba e, socijalna kohezija u E, zemljama članicama Europske e, u svim zemljama. Danas e, ovdje govorimo o globalnom gospodarskom rastu. Njega primjećujemo i u Španjolskoj. Međutim, prije uvijek se govorilo potrebno se nam reforme. Danas nam trebaju reforme kako bismo se mogli nositi s izazovima i pronaći rješenje za probleme s kojima se suočavamo. Situacija u kojoj se trenutno nalazimo u Španjolskoj, a to je da već po četvrti put se bilježi značajan rast. 2007. imali smo rast od 3,1%. Otvorena su nova radna mjesta. Ovdje se govori o jednom od zajedničkih prioriteta, otvaranje radnih mjesta. A Mm, e, pri tome se težište stavlja pone prije na obrazovanje, na osvajanje novih vještina, na otvaranje novih radnih mjesta i naravno ono što je vrlo važno jest sama digitalizacija. Digitalizacija, odnosno mm, kada govorimo o digitalizaciji, u španjskoj vladi je osnovana radna skupina kako bi se polučili sinergijski efekti i kako bismo digitalizaciju pretvorili u instrument koji nam omogućava otvaranje novih radnih mjesta. Međutim, digitalizacija je i instrument koji može biti e, od koristi i za socijalnu teritorijalnu koheziju koji koje može pružiti jednake šanse i to ponajprije u onim zemljama koje mm, se nose s velikim problemima gdje imamo veliko iseljavanje iz ruralnih područja. Digitalizacija može biti i mm, dobar instrument kada govorimo o socijalnoj koheziji. E, nezaposlenost e, slabost operaza. To, to je ono što je zapravo bila kočnica dosta. Ako sada imamo digitalni instrument, ako sada govorimo o povezanosti, o sinergijskim učincima koji su omogući. Sve su to važne teme koje evo ovdje sam htjela još jednom naglasiti. Hvala Gabriela Kretu iz Rumunjske socijaldemokrati. Hvala, hvala gospodine predsjedatelju. Poštovane kolege i kolegice, skrenula bih još jednom pozornost na to da imamo problem s diagnozom. Imamo pogrešne pokazatelje koji nam pokazuju nešto potpuno drugačiju sliku stvarnosti i vodi do neprikladnih reformi. Imamo zapravo odnos između prihoda od rada i prihoda od kapitala kao pokazatelj, e, jedan od pokazatelja. Ovo nije samo socijalno pitanje za koje se možda tako interesantan samo za sindikate ili slično, međutim možemo tu sagledati i druge pokazatelje koji se koriste za globalni e, rast ti pokazatelji zapravo eksplodiraju negativne učinke po našem društvu. Ili pak ovaj pokazatelj se ne može pronaći među 14 indikatora pokazatelja kojima se ocjenjuje makroekonomska nestabilnost. Niti u, e, se može pronaći u izvješćima po zemljama u okviru europskog semetra. Imamo jedinstveno e, tržište i smatramo da je to jedno od najvećih postignuća Europske unije. Međutim, e, tamo gdje imamo e, ekonomiju bez granica, imamo pokazatelje sa granicama gdje se ti pokazatelji mjere na razini europskih zemalja članica. Tako Imamo pokazatelje gdje primjerice BDP po glavi stanovnika ili kupovna moć koji se koriste e, za pojedine zemlje članice. Ako želimo smanjiti e, jaz u razvoju ili pak u mogućnostima, onda ne možemo koristiti takve pokazatelje. BDP pokazuje što se događa u toj zemlji, ali nešto ostaje u toj zemlji. Nedavno smo mogli vidjeti zapravo da povrat e, da gdje e, i e, imamo stvarno situaciju koja je potpuno drugačija, a to i to i u Rumunjskoj i drugim zemljama članicama. BDP e, zapravo vodi u pogrešnom smjeru. To je pokazatelj koji ukazuje na sadašnjost i koji pokazuje samo na bogatstvo u društvom trenutku, ali ako želimo promatrati dugotrojne učinke, onda moramo razmatrati zapravo bogatstvo u okviru radne snage i radnog kapitala. E, konvergencija profita, e, to imamo čak 80% iznad europskog proseka. E, Potom prihod, proračunski prihodi su pak, to imamo 32%. Međutim, ako pogledamo u kojem smjeru je išao rast, onda vidimo da je on kod nas otišao potpuno po suprotnom smjeru. I onda zapravo vidimo da nejednakosti unutar zemlja članica i iz izvan, e, između zemalja članica zapravo e, su ono što zapravo ovdje treba rješavati, a mnogi od vas su to i naglasili. Hvala. Thank you. So for hvala. Ah, hvala. E, hvala što ste ukazali na ove aspekte. Margarita Marquez iz Portugalskog parlamenta, klub e, socijaldemokrata. Hvala gospodine predsjedavatelju. Htjelim zahvaliti i uvodnim govornicima te također i organizatorima ovog parlamentarnog tjedna. Povjerenica Dyson podsjetila nas je na nešto čega smo svjesni, a to je da u Europskoj uniji vidimo gospodarski rast, ali istovremeno nejednakosti unutar zemalja članica i između zemalja članica također e, ostaju nepromijenjene. Htjela bih postaviti pitanje, znači li to da treba, e, da je potrebna jača ekonomska koordinacija među zemljama članicama i imamo li e, dovoljno politika koji idu na ruku konvergencije. Znam da su ovo dvije različite stvari, e, gospodarske raste s jedne strane i raste jednakosti s druge strane kako se nosite s time. E, dopustite nekoliko komentara o e, izvješćima po zemljama članicama. Dakle, pitanje vlasništva, uključivanja pojedinih zemalja u cjelokupni proces europskog semestra puko prenošenje preporuka zemljama, članicama, a onda dati samo još dva, tri dana za odgovor, to nije dovoljno. Te preporuke te preporuke mogu biti učinkovite, ali e, moramo eto na umu razlike među zemljama članicama i treba uključiti zemlje članice u cjelokupni proces. Potom e, socijalni stup europskog semestra. Moram reći da mi je bilo drago kada je Marijan rekla da e, imamo prikaz socijalnih pokazatelja koji će se koristiti u okviru europskog semestra. Međutim, smatram da je za europske građane teško razumjeti da postoje ciljeve za proračunske aspekte, ali ne kada je riječ o socijalnim politikama. Mislim da ovaj prikaz socijalnih pokazatelja je dobar korak naprijed, ali to ne smije biti samo simbolična inicijativa, nego također mora biti jasno, ozbiljno uzeta u obzir i na europskoj i na nacionalnoj razini. Također podržavam i prijedlog kolege da na kraju sastanaka trebamo imati preporuke. Gospođa Maletić, Europski parlament Pučani. Hvala lijepa. Svi ste vi naglasili da imamo rast, rast je ovdje, ali unatoč tome ne možemo biti previše veliki entuzijasti zato što se taj rast ne odražava i ne vidi u životu građana. Nemamo paralelno s tim i porast prihoda, a sve veći broj ljudi koji pada u siromaštvo. Zbog toga moramo biti svjesni da se nešto mora izmijeniti posebno glede načina financiranja i općenito koga odabiremo, koga ćemo podupirati, poticati i u što investirati. Mislim da još uvijek e, nismo dovoljno spremni za ulaganje u riskantnije pothvate kao što su recimo e, transformativni procesi, inovacije i novosti generalno. Evo recimo u Europski fond za strateške investicije koji nije ni tako nov, Junckerov fond. I dalje nastavlja podržavati, poticati privatne i javne projekte, zapravo kombinaciju, nešto više infrastrukturnih projekata, a ne tako jako inovativne projekte ili nove projekte. Prema tome mi bi doista trebali razmisliti kako otvoriti naše izvore financiranja za nova poduzeća, kako bi start-upovi postali scale-upovi i počeli rast, za inovacije, nove tehnologije i razvoj. To doista moramo učiniti ako želimo da rezultati rasta budu vidljivi u svakodnevnom životu naših e, građana. Hvala lijepo. A sada barunica Fokner Kišner iz Doma Lordova, odnosno Britanskog parlamenta. Hvala lijepo. Mogu li reći u uvjetima Britanije, mi zaista gledamo sa, iz naših okolnosti, gledamo sa velikim užitkom na ekonomski oporavak Evropske unije i posebno eurozone. I nadamo se da će to doista biti održivo godinama pred nama, da će potrajati. Bilo je vrlo zanimljivo ovdje poslušati govornike i koji su uglavnom naglašavali kako sada treba popraviti socijalnu koheziju, kako se sada treba uhvatiti u koštac sa velikom nejednakošću u društvu. Ali istodobno poboljšati i konkurentnost Evropske unije i istodobno treba i ubrati plodove i dobitke, profite koji dolaze inovacija i novih tehnologija. Slušajući sve to, jedna stvar mi je stalno padala na pamet, a to je jednostavno nespojivost nekih od ciljeva u govorima koje smo danas čili, čuli. Sjeć, podsjetilo me to na intervju kojeg je gospođa Merkel dala Financial Timesu, mislim 2013. godine, kojom nas je podsjetila da Europa ima 7% svjetskog stanovništva koji proizvode 25% globalnog BDP-a, a moraju financirati 50% globalnog socijalnog e, davanja. E, mislim da bi bilo vrlo mudro i pametno u ovo doba rasta imati te komentare na umu, jer mislim da ne možete istodobno imati povećanje konkurentnosti i inovativnosti, što nam je apsolutno potrebno za četvrtu industrijsku revoluciju, za porast robotike i sve veće tehnološke promjene koje će pogoditi stanovništva. A da istodobno insistiramo na tom da moramo nastaviti eksponencionalno povećavati socijalnu koheziju, socijalnu zaštitnu mrežu i E, socijalnu pomoć i zapravo socijalno društvo. To su samo neke od misli koje sam s vama željela podijeliti. Hvala. Andres Hunke. Dakle, Andreas Hunke iz Njemačkog e, parlamenta, stranica Ljevice. Hvala lijepo, predsjedavajući. Ja sam isto ujedno i zahvalan svim našim panelistima koji su vrlo intenzivno govorili o temi socijalne nejednakosti. Jer mislim da je to jedna od središnjih tema kojom se danas bavimo i koja nas danas okupira. Nejednakost raste globalno, raste unutar Evropske unije, raste unutar pojedinih zemalja članica. Ono što možemo vidjeti na međunarodnoj razini je da polako dolazi do promjene paradigme. Mnoge međunarodne organizacije, recimo OECD, Međunarodna organizacija za rad svakom slučaju, zatim Vijeće Europe, ali i MMF, Međunarodni monetarni fond, su primjerice zadnjih mjeseci i godina, Čakali mjeseci posebno, tu temu načeli i s njom se počeli vrlo intenzivno baviti, temom socijalne nejednakosti. Mislim da je recimo kolegica iz Rumunjske malo prije jako dobro ukazala na tom da jednako sama po sebi recimo uopće nije nikakva tema na ovom scoreboardu ili barometru tablici ciljeva europskog semestra ali odnosno ne samo tablici ciljeva nego u socijalnom stupu čak a mislim da socijalni stup neće biti dovoljan da se s njime samo borimo protiv socijalne nejednakosti. Stoga moje pitanje povjerenici Tyson, koje druge mjere možemo očekivati za borbu protiv te galopirajuće nejednakosti? Drugo je pitanje šta je sa ovim e, disbalansima, ovim makroekonomskim neravnotežama i to prekomjernim. Recimo tu čak i Njemačka prešla granicu od 6%. Pa moje pitanje kakve imate prijedloge, odnosno instrumente kojima bi se ti makroekonomske neravnoteže mogle smanjiti. Aktualno stanje 8,1 kod nas primjerice u Njemačkoj, što nije dobro ni za ljude, jer to znači da ljudi u Njemačkoj žive i ispod svojih mogućnosti, da se puno premalo investira u nacionalno unutarnje gospodarstvo, da su plaće puno premale. A na kraju bih rekao nešto o temi usklađivanja poreznih sustava i režima. Vi ste sami ukazali na to kako je vrlo bitno, a doista i jest, ovu nejednakost poreza na dobit u, u, raznim zemljama članicama suzbiti, jer to stvara ogromne probleme i pogotovo omogućava međunarodnim korporacijama da to iskoriste uz vlastitu korist. I dakle, kakvo je stajalište sad prema tome da se uvede jedna zajednička osnovica jer mislim da je to prvi korak, a da bi se harmonizirali sustavi. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeći je Gianpaolo Galli iz e, talijanskog parlamenta u ime socijaldemokratskog kluba zastupnika. Hvala lijepo. Mislim da su sve ove komentari izjave koje smo čuli ovdje lijepo prikazali kako je u Europi ponovno gospodarstvo u porastu. Međutim, u mnogim zemljama ljudi zapravo još uvijek ne vide nikakvu korist od tog gospodarskog rasta ili barem samo djelomično ga vide ili nikako. Možda je to posljedica ovog što smo čuli da koliko je strašno i pojavila se, to su nejednakosti u društvu, a možda i zato što jednostavno posljedice krize su tako teške da treba dugo, dugo da se oporavimo od toga. I dalje imamo milijune nezaposlenih, milijune ljudi koji žive na granici ili ispod ruba egzistencijalnog minimuma, imamo još uvijek poduzeća koja su zadužena u blokadi i, to sve zapravo su treba dovesti do tome da se preporuke specifične po zemljama koje će biti objavljene u svibnju bolje, bolje provode. A posebno se ovdje, mislim, trebamo osvrnuti na proračunsku politiku koja je vrlo složena pitanja. Europska unija je tu igrala jako važnu ulogu, Evropska komisija posebno u tome da pomognu zemljama kako bi svoje politike usmjerili prema smanjivanju dugova, posebno onim zemljama koje su imale jako veliku vanjsku zaduženost javnog sektora. Međutim, mislimo da je od ključne važnosti da se kalibriraju preporuke se one dakle izbaždare u onom smislu da će nađe prava brzina za postavljanje fiskalne konsolidacije. Ako ne nađete pravu brzinu, riskirate veliku štetu da vas to još baci unatrag. Morate dakle drugim riječima imati ciljeve koji su shvatljivi, uvjerljivi, kredibilni i koje nacionalne vlasti kao i vaš građani, vaše izborno tijelo smatraju vjerodostojnim i pouzdanim, nešto što se neće svake godine mijenjati možda dva put na godinu čak, nešto što je shvatljivo i što leži u domeni realnog. Ja sam, koliko sam shvatio, komisija je u tom smjeru i postigla stanovite napretke, ali koliko sam isto tako uspio spoznati, nismo, spoznao, nismo još baš stigli do toga. Hvala lijepo. A sada, Alex Badvi. Luksemburški parlament u ime socijaldemokrata. E, Hvala gospodine predsjedatelju. Zaista ja pozdravljam posljednje objavljene statističke podatke vezano uz gospodarski rast. Sasvim je jasno da se Europska unija vraća na put gospodarskog rasta, iako istovremeno ruku pod ruku s tim ide i dalje upravo impresivna brojka nejednakosti između država članice. Iako si e, možemo čestitati da sada sa socijalnim stupom pokušavamo na neki način integrirati jedan pregled socijalnih pokazatelja koji će biti sastavnim dijelom ekonomskog upravljanja, moramo ipak paziti da to bude nešto što zaista jest u potpunosti integrirano. Taj e, pregled pokazatelja zapravo trenutačno predstavlja neku vrstu stranog tijela koja prvenstveno ima pristup i opterećenje na ekonomske politike i financijske aspekte, odnosno proračuna. Treba pitati gospođu Tajsene na koji način se može jamčiti da taj pregled socijalnih pokazatelja zapravo bude sastavnim dijelom ekonomskog upravljanja, a istovremeno ne dovodi do neravnoteže ekonomskih politika i javnih financija država članica. Naravno, izuzetno je važno pronaći lijek za ekonomske nejednakosti među državama članicama, ali na koji način se to može pretočiti u pravila o ravnoteži proračuna? Jer činjenica jest da socijalna neravnoteža, barem u medijima se predstavlja kao nešto čiji bi ispravak dodatno opteretio proračun. Dakle, na koji način pomiriti socijalne pokazatelje i pravila i propise, odnosno kriterije prije iz pakta o stabilnosti i rastu. Europski parlament, i to je dobro, stavlja zaista e, naglasak na kupovnu moć. U Luksemburgu sve preporuke Europske komisije e, svakog puta ticale su se E, sustava automatskog oporezivanja plaća. Kako sada stavljanje naglaska na kupovnu moć možemo pomiriti sa spremnošću europskih institucija da uistinu uspostave jedan sustav koji jamči da su sve plaće i e, sve e, mirovine oporezivane na odgovarajući način da to ide ruku pod ruku pod kupovnom, s kupovnom moći. Hvala, Tadeuš Simanski, EKR iz Poljske. Bardzo dziękuję. Hvala lijepo. Dame i gospodo, gospođo predsjedajuća, ja bih želio u ovoj raspravi još jedan puta ukazati na to da su ovi novi prioriteti, e, recimo migracije, obrana, investiranje u inovacije, odčuvanje konkurentnosti, Dakle, ti novi prioriteti koji će određivati naš sljedeći proračun, da su te, te nove teme koje ne smiju kompletno odagnati stare, vječne, najvažne teme iz našeg spektra pozornosti. Mi ne smijemo pritom zanemariti socijalnu dimenziju i pitanje nejednakosti. Mislim da je jako lijepo i zanimljivo kolega Hetman o tome govorio. On je rekao kako su te nejednakosti unutar samih zemalja članica postoju raste, dakle unutar zemalja, među regijama, među stanovništvom. Mislim da je to baš paradoksalno da s jedne strane bilježimo gospodarski rast, a da s druge strane ne opadaju automatski, nego se upravo uvećavaju nejednakosti u društvu. Mislim da je to prava izazov za našu politiku. I mislim da naši svi birači očekuju da mi napokon i povu, izvučemo posljedice svega toga. Čuli smo onu lijepu rečenicu, dok sunce sija, dok je vrijeme toplo, trebamo popraviti napokon krov. Ne smijemo dozvoliti da na pola puta ostanemo. U mnogim zemljama članicama se očekuje jako puno od Europske unije, da poduzme sve moguće napore kako bi i se borila protiv nejednakosti i podigla život, standardni, životni standard ljudima. Recimo, posebno u moje zemlje. Mi znamo da je Brexit dovodi do novih izazova i udara, mi smo spremni o tome raspravljati, ali istodobno znamo da ta sredstva koja nedostaju moramo negdje naći. Znači ili nove izvore financiranja ili uštede. Ja sam generalno optimist i ovdje bih želio apelirati na sve da se ponašamo odgovorno kako bi bili dorasli svim tim novim izazovima. Zadnji govornik. Imamo dakle e, čast jednom članu odbora regija dati riječ. To je Olga Zrihan pozvani član. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice. Drago mi je što ste ovdje s nama, dame i gospodo, uvaženi kolege. Veliko mi je zadovoljstvo što kao predstavnica odbora regija mogu sudjelovati u ovoj raspravi. Izuzetno je važno da na svim razinama vlasti e, sudjelujemo u ovoj raspravi o rezultatima europskog semestra, zato što je činjenica da je to zapravo važno zbog toga što na nacionalnoj razini leži čitav niz nadležnosti koji su izravno povezane sa nekima od stvari koje se u europskom semestru e, spominju. Apsolutno je nemoguće odraditi što je potrebno, a da lokalne vlasti ne igraju aktivnu ulogu. U e, odboru regija e, također pripremamo, pripremili smo rezoluciju vezanu uz pregled e, rasta za 2018. godinu. Tu je izuzetno važno naglasiti kao prvo inzistiranje na uklanjanju prepreka koje omogućuju regionalni razvoj, adekvatnu provedbu zaključaka europskog semestra i povezivanje europskog semestra sa Um, razvojnim ciljevima uh, Ujedinjenih naroda za razdoblje do 2030. godine. Moram naglasiti da kohezijska politika treba ostati glavnim instrumentom Europske unije kako bi se postigli ciljevi vezani uz ekonomsku, političku i teritorijalnu koheziju i treba se temeljiti na partnerskom pristupu i uh, decentraliziranom upravljanju. Drago mi je što se ovdje pružila prilika da se pokrene malo drugačija rasprava za poboljšanje europskog semestra. Važno je da ta rasprava bude dinamična zbog toga što produbljivanje e, ekonomske i monetarne unije i Connecting Europe Facility će u konačnici dovesti do toga da e, se upravo to smatra jednim važnim pitanjima i upravo u tom kontekstu novi financijski instrumenti kao potpora strukturnim reformama bi trebali funkcionirati. Međutim, glavni pokazatelj rezultata europskog semestra, ako je sastavni e, dio preporuka po zemljama, ostavlja neriješenim jedan problem a to je što države članice zapravo trebaju krenuti u smjeru strukturnih reformi koje nemaju stvarne pravne osnove i zbog toga e, postignuti rezultati nisu zadovoljavajući. Možda bi bilo dobro da se zapravo smanji broj preporučenih reformi i da se fokusira na ono što se može izvesti u sadašnjem vremenu. Tehnička složenost, nedostatak administrativnih kapaciteta i financije glavni su problemi pri tome. Međutim, mi mislimo da je ono što posebice izostaje e, izostanak osjećaja vlasništva nad reformama koje treba provesti. Upravo zato mislimo da je to jedan od najvećih problema. Kako jamčiti da reforme koje se spominju u preporukama po zemljama budu smatrane kao obvezujuće političke obveze? To je nešto na što odgovor trebaju dati države članice. Odbor regija je uvjeren da potpuno sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti kao ravnopravnih partnera, iako to možda nije odlučujuće na europskoj razini, predstavlja nešto što može doprinijeti tom osjećaju vlasništva nad reformama koje treba provesti. I mislimo da to zapravo treba biti prisutno od samog začetka ideje o reformi preko kreiranja reformi do provedbe reformi. Mi stoga smatramo da je izuzetno važno uzeti u obzir aktivno sudjelovanje e, lokalnih e, i regionalnih vlasti, uključujući i e, u europskom semestru. Za to bi naravno trebao postojati adekvatni dokument i na taj način lokalne i regionalne vlasti bile bi ravnopravan partner u kreiranju i provedbi reformi. Ne tražimo samo dakle da se pojačaju instrumenti koji bi doveli do jačanja osjećaja vlasništva na reformama, već isto tako i da se uzme u obzir to stvarno partnerstvo. Europska komisija je priznala da je važno da lokalne i regionalne vlasti sudjeluju u europskom e, semestru. Nažalost, e, i to je zaista žalosno, e, da je Europska komisija odbila prijedlog našeg kodeksa koji bi regulirao taj odnos. Subsidijarnost će naići na problem ako lokalne i regionalne vlasti ne budu sastavnim dijelom procesa budući da zapravo imaju e, izravni učinak na neka od područja u kojima države članice imaju nadležnost. Novi instrumenti Europske unije za podršku strukturnim reformama trebali bi biti e, sastavnim dijelom e, onoga što se očekuje u kontekstu europskog semestra. Mi stoga smatramo da je izuzetno važno da se krene sa više godišnjim e, reformama, e, što uvijek nije moguće ili zbog nedostatka financijskih sredstava ili zbog e, drugih razloga. Pitamo se je li e, iznos o kojem govori Europska e, komisija, ovaj prijedlog koji daje, posebice u financijskom smislu, zaista pravi odgovor na problem. Nama se čini da je to dosta simplistička reakcija e, na, kao odgovor na ono što je potrebno da bi se riješili postojeći problemi. Kada govorimo o načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti moraju biti uključene. Znam da se ponavljam, ali moramo biti stalni partneri u osmišljavanju i provedbi strukturnih reformi kao sastavnog dijela europskog semestra. To je nešto što Europska komisija u svojem dokumentu ne predviđa. 21. ožujka odbor regija donijet mišljenje vezano uz prijedlog za koje sam ja izvjestiteljica. Gospođo povjerenice, dame i gospodo, ovo je prilika da promijenimo način na koji funkcioniramo i da osnažimo legitimitet i provedivost europskog semestra. Zahvaljujem vam u ime odbora regija na gostoprimstvu, zahvaljujem što ste nam dali riječ i naravno već sada možemo zakazati sastanak za sljedeću godinu. Ja se nadam da će ovo biti dva dana plodonosne rasprave, ja se veselim sudjelo sudjelovanju njima i zahvaljujem vam na prilici na tome. Hvala na pozornosti. Thank you. And now, um, Hvala lijepo. A sada vrlo kratko. Evo, naši govornici imaju priliku dati kratke odgovore. I sad ići ćemo obrnutim redom. Počet ćemo sa gospođom Fabian Keller. Ensemble des collègues pour leur participation et redire, monsieur le E, zahvaljujem svima na sudjelovanju u raspravi i nadam se da ćemo na kraju naše e, sastanka zaista imati zaključke podržane konsenzusom koji će biti iskaz političke poruke koju želimo e, poslati. Hvala vam. Hvala lijepa. Složiti se oko teksta a da to nije jednoglasno, trebali bismo zapravo sustav koji će omogućiti ponderiranje stajališta, a kao što znate, ovo nije skup koji ima sastav koji omogućuje takvu vrstu pristupa. Primjerice, imali smo veliki broj govornika iz moje eh, političke obitelji, ali ne znam možemo li e, zapravo ići u smjeru nekakve rezolucije osim ako naravno nemamo zaključke koji su vrlo općeniti i koji se mogu donijeti bez glasovanja. Dakle stvari nisu tako jednostavne kao što se možda čini, ali pred nama su opsežne rasprave i ja ću vrlo rado i to uključiti u raspravu, ali u ovome trenutku dajem riječ gospodinu Domagoju Ivanu Miloševiću. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Vrlo kratko, danas je očito da smo svi mi razgovaramo o konvergentnosti, o socijalnim nejednakostima u zemljama članicama unutar tih zemalja i svi se slažemo u tome a da to postoji, da nas muči, ali se možda nisi, nismo možemo dogovoriti baš odmah o načinu kako se tim baviti, kako se ba boriti protiv nejednakosti i kako e, popraviti konvergentnost. Ali vidite, ja dolazim sa desnog spektra političke scene i ja sam uvijek za to da se prvo zaradi novac, a onda da razgovaramo o tome kako ćemo ga potrošiti. Hvala, je... Baje. E. Hvala gospodine predsjedatelju, samo želim zahvaliti svim govornicima. Ono što je nama zanimljivo kao zastupnica u Europskom parlamentu je zapravo čuti vaše razmišljanja s nacionalne razine. Moram reći da je europski semestar dobar instrument, to nije laka stvar Izuzetno je važno pojačati investicije u dinamičnim sektorima i boriti se protiv nejednakosti. To nije lako. Želim također zahvaliti e, predstavnici odbora regija. Ja zaista mislim da s boljim uključivanjem različitih dionika na nacionalno, lokalnoj i regionalnoj razini možemo doći do boljih rezultata. Hvala. Thank Hvala lijepo. Kristof Hetman. Hvala. U prvom dijelu sam već e, zahvalio, ali sada još jedan put da zahvalim svim govornicima na njihovim komentarima i svim intervencijama. Hvala sada gospođa povjerenica. Hvala lijepo. Ako mi dozvoljavate, ja bih govorila nizozemski, jer imamo sjajne prevoditelje u ovom parlamentu, kako se sjećam iz svog prošlog života kad sam bila zastupnica. Dakle, bit ću po mogućnosti vrlo kratka i sažeta, ali na nekoliko konkretnih pitanja koje su postavljene komisiji ipak želim odgovoriti. Dakle, kao prvo, vrlo sam pažljivo slušala i pritom utvrdila kako se ovdje traži više zajedničke podijeljene, da tako kažemo, podijeljene odgovornosti. Vidite, mi smo sa ovom komisijom već jako puno radili na tome. Mi involviramo naše socijalne partnere u cijeli naš e, proces rada prije nego što objavimo godišnji pregled rasta. I prvi, prvi put smo ovaj analitički dio e, izvješća po zemljama podostavili svima da daju svoje komentare na to prije nego što objavimo ta izvješća. Razgovarali smo sa vladama, sa socijalnim partnerima u zemljama članicama. Mi, kao što sam već rekla, idemo na turneju i dakle idemo u misije i posjećujemo sve zemlje članice, kao što smo već rekli, i tek nakon što smo sve to odrazgovarali i nakon što smo se i na terenu uvjerili kako izgledaju reformni programi o zemljama članicama, tek nakon toga predstavljamo svoja izvješća specifična po zemljama. Prije nego što se onda, nakon toga se o njima, o ministarskom vijeću ponovno raspravlja i tek se onda ona usvajaju. Ali vidjeli smo što svi govore i čega su svjesni, a to je da imamo više odgovornosti i to nam je jako potrebno kako bi mogli razumne analize napraviti jer vrlo pametni i ishodne preporuke i onda se zatim pobrnuti da one budu i provedene implementirane. Druga stvar koja je ovdje bila gotovo svuda prisutna, to je socijalna dimenzija i mi pozdravljamo vaš angažman i traženje socijalne dimenzije. I mi smo u komisiji svjesni toga da moramo djelovati na naše gospodarstvo da bude socijalno gospodarstvo, što znači da se socijalni i gospodarski napredak moraju paralelno razvijati jednu drugu jačati. Ako želimo konkurentnu ekonomiju, potrebno nam je istodobno jedna vrlo razumna i svrsishodna socijalna politika. A socijalni stup će nam upravo u tome pomoć. Pomoć će nam da e, razvijemo socijalna prava i da ih ukupno primijenimo za što smo se svi borili. Zatim čula sam još nešto što je vrlo zajedničko svima, gotovo da nam treba više investicija. Da, smo, tog smo svi svjesni. I zato je od početka mandata ove komisije i uveden Junkerov plan, Junckerov fond za strateške investicije i svima nam jasno da se investiranje u javni sektor mora povećati. To nije samo pitanje proračunskih sredstava, nego naravno i pitanje zašto trošimo novce. Dakle, pitanje je kvalitete proračuna, kako će on izgledati. Mi smo u komisiji sve što smo mogli e, investirali u to da se koriste maksimalno ona rezerve za fleksibilnost dokle ide i tu posebno ukazujem na komunikaciju i siječnja. Mi maksimalno i koristimo tu fleksibilnost kad moramo godišnje procijeniti zemlje članice i njihove proračune. A tu pritom moram još nešto naglasiti. Eurostat je odgovoran za klasifikaciju proračuna a za Eurostat sam ja isto su, mislim, odgovorna, spada u moj resor i vrlo sam zadovoljna da je Eurostat e, iz, ovdje prezentirao jednu bitnu zapravo smjernicu koja pomaže investitorima kao i svima ostalima i objašnjavam kako se koriste i kako se mogu koristiti sve ove konstrukcije povlačenje sredstava iz fondova i kako se to može proračunski odraziti. Isto stvar ćemo učiniti za koncesije i za ugovore o energetskoj E, performanciju učinkovitosti. A vlast, od tijela vlasti koje koriste te smjernice čujem uvijek iznova kako je to dobro prihvaćeno i kako zapravo stavlja još i dodatne mogućnosti za korištenje. A sad se pitamo kako u vremenu u kojem ne treba dodatne investicije za gospodarstvo, kako onda možemo istodobno tražiti i socijalne investicije. Čuli smo, ali ja mislim da je jedna kombinacija e, ne samo potrebna, nego i moguća. Jer mi stalno govorimo o modernoj socijalnoj zaštiti, a moderna socijalna zaštita znači da ne stavljamo na raspolaganje samo novac i usluge, učine konkretni, nego to sve ide paralelno ruku pod ruku sa mjerama na području edukacije, socijalne pomoći, socijalne potpore, socijalnih programa, kako bi ljudi ponovno krenuli jednim e, humanim, a pritom i pametnim svrsishodnim putem i ponovno se uključili u tržište rada i u kompletno društvo. Dakle, vidimo, to su investicije u ljude koje se i društveno, u svakom pogledu isplate. Tu nije ništa kontroverzno između toga. Mi ne možemo novu digitalnu ekonomiju koja je konkurentna i suvremena razviti ako nemamo investicije u ljude jer nam treba puno dobrih, dobro educiranih ljudi. Zatim ovdje se govorilo o, o e, naznim neravnotežama o makroekonomskim neravnotežama, prekomjernim i to je nešto što nam jako, jako teško pada jer mi svake godine to razmatramo na temelju omjera S20 i ostalih, svake godine iz, izrađujemo analize. Utvrdili smo da se u nekim zemljama E, neravnoteže i nejednakosti uvećavaju, ali u nekima i ne. Prema tome vidimo da postoji mogućnost za borbu protiv nejednakosti da se stvori jedno pravednije, ravnopravnije društvo ravnomjernije, kojem je sve ravnomjernije raspodijeljeno. A to je jedan od razloga zašto mi ovaj stup razvijamo i ovdje bih mogla i žela nešto konkretno reći šta tu sad trenutno razvijamo, na čem najviše radimo, na kojim zakonskim prijedlozima. Nažalost, nemam dovoljno vremena da to sve sad u detaljima predstavim, ali vjerujte, vrlo smo konkretno na tome. Zatim, čula sam ovdje vrlo često kako plaće i naknade trebaju narasti u zemljama članicama. Čula sam da se to dva put za redom već u našem semestru govorilo ali mi u našim semestrima, ali mi polazimo od toga da kada plaće rastu sporije od gospodarskog rasta, onda tu postoji prostora za dodatak plaćama i porast plaća i zbog toga moramo i vidjeti kako će to izgledati. Mi smo dali tu vrlo konkretne preporuke iz komisije, barem dvijema zemljama članicama. Zatim pitanje ovih kredita koji su loši krediti, koji se ne vraćaju ili su barem potencijalni rizik. Krediti koji se još vuku s nama i nismo ih se svih riješili. Tu se isto puno to popravilo, gospodarski rast je tu pomogao, međutim još uvijek imamo jako, jako puno loših kredita s kojima moramo nešto učiniti. Komisija trenutno priprema paket koji će ponuditi zemljama članicama da te e, kredite, loše kredite smanje iz nacionalnog proračuna. Mi znamo da bi to bile skupe posljedice, ali mi radimo na rješenjima koje bi maksimalno uzeli u obzir i e, osobne uvjete i kako bi olakšali ljudima e, život. I zatim dvije stvari. EDIS, dakle to je sustav osiguranja bankarskih, bankovnih depozita. Tu smo konstatirali da postoje neke zemlje koje smatraju i traže da se prvo treba kod, smanjiti rizik i to na jedan transparentni način prije nego što budu u stanju i spremne na podjelu rizika. Trenutno se radi na tome i u vijećima, vijeću i radimo sa zemljama članicama na tome da stvari ubrzamo i da to uznapredujemo. Zatim na kraju još jedna vrlo široka rasprava, a to je pitanje kohezije kohezijski fondovi u sljedećem VFO-u. O tome se puno toga govorilo. Vidite, trenutno se vodi rasprava o tome, velika rasprava. Prošlog tjedna smo objavili jedno izvješće koje ne odražava stajališta komisije, nego donosi moguće scenarije za raspravu pred Europski samit. I imam tu jedan savjet za one koji misle da nigdje nema e, dovoljno sredstava i kako smatraju da svake zapravo linija u proračunu se mora umanjiti. Molim vas, pledirajte za svoje zemlje, u svojim zemljama zato da svaki eventualni mogući prihod, dodatni prihod ili sredstva idu u evropski proračun. Jer tako bi jednostav, najjednostavnije zatvorili ovu rupu koja ostaje nakon Brexita, mogli se nositi sa novim troškovima za obranu migracije ostala težišta, našu sigurnost. Međutim, za to mi je potrebna vaša pomoć, dakle apelirajte na svoje zemlje članice u tom smislu. A sada hvala vam puno na svima vama koji ste sudjelovali u raspravi.